Nakon toga predsjedništvo nije dobilo odobrenje od strane vijeća, tako da je to ostalo visjeti u zraku. Nikad nismo dobili službeni odgovor od vijeća, ništa se naprosto nije događalo i sada nakon e, sklapanja međuinstitucionalnog sporazuma onda se riješilo pitanje delegiranih akata, te mi onda možemo u, sada to riješiti. Tu je također e, pitanje konzultiranja nacionalnih e, stručnjaka u okviru ovog sporazuma i sada nakon dvije godine može biti moguće da se privede kraju rad na tom dosjeu jednom relativno lakom procedurom i možda ćemo glasovati o tome na našem sljedećem sastanku u travnju, tako da onda to u svibnju bude na plenarnom zasjedanju, tako da nakon e, tog jednog dugog razdoblja dok je to bilo u zraku možemo to završiti. To je to što se tiče točke 7 i sada prelazimo na točku 8 i radi se o, dakle tu ćemo zasjedati za zatvorenih vrata. O ne, to je javno, ne u mojim, u, promijenilo se dakle. Dakle, radi se o javnom zasjedanju, tako da svi možete ostati u prostoriji. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom o našoj rezoluciji o TTIP-u. Sjetit ćete se da je 8. srpnja prošle godine donesena ta fantastična rezolucija gdje smo mi iznijeli našu poruku pregovaračima Dakle, radi se o stavu parlamenta gdje je bilo nekih ofenzivnih, nekih defenzivnih interesa i gdje je definiran cijeli niz crvenih linija, dakle linija koje se ne mogu prijeći. Zanimljivo je bilo Zanimljivo bi bilo čuti um, reakciju komisije na tu fantastičnu rezoluciju od 8. Uh, uh, srpnja. Komisija je objavila jedno izvješće, mislim da je to bilo krajem uh, listopada prošle godine i sada evo imamo priliku da razmijenimo mišljenja o tom izvješću. Što se tiče provedbe ove rezolucije. i evo pozdravljamo zamjenika glavnog pregovarača i šefa odjela zaduženog e, za trgovinske odnosno sa SAD-om Kanadom, gospodin e, Hido Huben. Evo, on je tu s nama i sada mu dajem riječ da nam objasni kako komisija provodi našu rezoluciju u trgovinskim pregovorima s SAD-om. Uh, evo, kratak odgovor je vrlo e, revnosno i vrlo brižljivo. Mi, naravno, smo uzeli k znanju e, vašu veoma sveobuhvatnu rezoluciju iz srpnja e, gdje ste također obuhvatili rad i drugih odbora u parlamentu i zapravo ovaj vaš stav je prilično sličan mandatu koji nam je povjerilo vijeće, tako da na neki način je to zaista jedan veoma koristan e, komplement e, onome što smo već dobili od vijeća, znači to je međusobno se nadopunjuje. Ovo što ste upravo rekli je zaista najvažnije, znači da se navedu defanzivni i ofenzivni interesi i definiraju crvene linije um, za parlament i mi smo pokušavali to na neki način inkorporirati na takav način da osiguramo da se e, ostvari ono što ste vi rekli, da to bude jedan sporazum koji će biti uravnotežen, sveobuhvatan i e, koji će postaviti visoke standarde je već, povjerenica već više puta rekla vezano za ovu prvu stvar e, što se tiče standarda zaštita da TTP neće dovesti do smanjenja standarda zaštite ni na jednoj strani Atlantika. Što se pak tiče sveobuhvatne prirode ovog sporazuma, gospođa Malstrom je također tokom proteklih mjeseci odbacivala sve sugestije da bi se mogao sklopiti ovaj e, TTIP TTP e, light sporazum i moram reći da naši padani u sad dijele taj pristup, e, a što se pak tiče ravnoteže, mi ne želimo sporazum koji će biti ambiciozan za SAD, a biti skromnog učinka po nas, tako da mi zaista radimo na tome da taj sporazum bude uravnotežen. U praktičnom smislu gdje smo mi sada? Imamo otprilike 13 nacrta poglavlja u konsolidiranom obliku, tako da smo počeli sada rad na osmišljavanju tog e, jedinstvenog teksta gdje imamo zagrade gdje se razlikuju stavovi strana. Mi smo otprilike sada e, na pola puta do onog punog teksta i očekujem, od onoga što očekujemo da će to biti. Znači e, sad ćemo imati taj nacrt gotov za otprilike pola poglavlja. Krajem prošlog mjeseca smo imali prvu razmjenu ponuda e, vezano za javnu nabavu, to je e, zadnji element ovog pristupa tržištu i tu su uzete obzir ono što je već dogovoreno na planu e, trgovine usluga i carinskih stopa. Nakon dugih i intenzivnih konzultacija e, vezano za zaštitu ulaganja, mi smo institucijama prošlog svibnja predložili prijedlog za reformu e, sustava zaštite ulagača i onda je došlo do prijedloga za taj sustav sudišta za e, ulagače i prije dva mjeseca smo taj prijedlog dali SAD-u i sada počinjemo s njima rad, odnosno pregovore oko potencijalnih parametara za zaštitu ulaganja u okviru TTP-a. U veljači na zadnjoj rundi pregovora smo razmijenili tekstove o suradnji na planu regulative, što je zapravo sada i fokus e, u ovoj fazi pregovora, to je ta srednja faza i Sada ulažemo velike napore i povjerenica sama je u to uključena. Sastanci će biti održani ovaj petak u Washingtonu i u okviru ovih parametara koje ste vi definirali u svojoj srpanjskoj rezoluciji mi smo finalizirali i za Božić e, predložili SAD-u jedan veoma sveobuhvatan E, okvir e, za održivi rast vezan za zaštitu okoliša i radničkih prava. Mi smo sada negdje u sredini srednje faze e, ovih pregovora. Odlučni smo da uključimo različite parametre kojima ste se rukovodili u izradi svoje rezolucije iz srpnja. Nadamo se da ćemo do ljeta osmisliti tekst koji će obuhvatiti sve sva područja pregovora, a sa američke strane e, predstavnik SAD-a izrazio želju da se pregovori e, zaključe još e, dok na vlasti bude Obamina administracija i mi smo spremni tome udovoljiti uz jednu rezervu, a to je da je uvijek važnije da se materijalno sve to dobro izdefinira, a ne da se držimo rokova. Tako da evo zahvaljujem se ispred komisije na vašoj rezoluciji i rado ću nastati odgovoriti na sva pitanja zastupnika. Hvala. I sada e, više nisam predsjedavajući, nego sam izvjestitelj za TTP, pa ću postaviti nekoliko pitanja. Veoma pažljivo sam pročitao vaš dokument e, koji je reakcija na rezoluciju i naravno tu je jasna vizija toga što zapravo znači naša rezolucija i u vašem uvodu, iskreno da vam kažem, e, nije baš bilo puno mesa na tim kostima. To je e, dosta slično ovome što stoji u izvješću, tako da zaista imamo dosta konkretnih pitanja. Vezano za poljoprivredu u našoj rezoluciji smo jasno naveli da želimo da se prihvate standardi za dobrobit životinja koji će biti jednaki europskim standardima. vezano za proizvode koji se uvoze iz SAD-a. Kako će se taj uvjet e, uključiti u proces pregovaranja. Što se tiče izuzetaka vezano za e, članak 14 gata, na koji način će se to obuhvatiti pregovorima. i onda i pitanje e, koristi po treće zemlje. Vi ste spomenuli da će to posebno biti korisno za zemlje u razvoju. Možete li objasniti kako vi e, vidite te potrebe trećih zemalja, odnosno zemalja u razvoju, e, radili se o standardu, radili se o sukladnosti, radili se o povlasticama, što to zapravo znači unutar ttip Što se tiče usluga, jasno smo rekli da ova klauzula se samo odnosi na odredbe o nediskriminaciji, je li to još uvijek pregovarački stav ili će se to odraziti u samom tekstu u konačnoj fazi i jedna od najvažnijih stvari u našoj rezoluciji smo vrlo jasno naznačili da želimo da sporazum obuhvaća i federalnu, odnosno saveznu i podsaveznu razinu. Jeste li to uzeli u obzir u svom dokumentu, odnosno niste ništa spomenuli u uvodnim e, napomenama, dakle koji je status e, toga, a što se tiče održivosti, to poglavlje koje se odnosi na održivost, to je zaista jedno predivno poglavlje u vašem prijedlogu, no jedan od ključnih problema je da nedostaje dio o provedbi. Kada ćete nam iznijeti taj dio e, gdje će se govoriti o tome kako će se to zapravo provoditi? Sjećate se da smo u rezoluciji jasno iznijeli uvjete za to i u svom dokumentu e, je e, se samo vrlo neodređeno govori o tome i pitanje obveza kompanija da se drže smjernica OECD-a je također bio jedan od naših glavnih uvjeta. Možda biste mogli nešto reći i o tome. I posljednje, ali ne najmanje važno, jedno od za parlament najvažnijih e, stvari je upravo parlamentarna dimenzija ove cijele stvari. Jeste li to spomenuli u pregovaračkom postupku i koji je status parlamentarne dimenzije u pregovorima? I sada ću dati riječ drugim izvjestiteljima o sjeni. Prvo, evo. Hi, thanks you. Hvala na komentarima i zahvaljujem komisiji da je uzela u obzir naš udjel u ovom pregovaračkom procesu. Mislim da je to doista važno. Neke stvari iz izvješća su već pomalo zastarjela, pa bi bilo bolje da smo ovo raspravo imali nešto ranije, no svejedno dobro da imamo i danas. Što se tiče izvješća Mislim da je već mnogo toga obuhvaćeno, no mislim da se moramo pobrinuti da i dalje ciljamo na jedan sveobuhvatni ambiciozni sporazum i da nam to i dalje bude cilj, te da ne popustimo nekim manje ambicioznim ciljevima, možda ponuđenim iz SAD-a. Mislim da javnu nabavu moramo malo pomnije promotriti, to je svakako jedna od najvećih e, zahtjeva s naše strane i želim se pobrinuti da to i ostane prioritet, jer je to doista ključno za bilo kakav sporazum koji bi doista bio sveobuhvatan. Što se tiče zemljepisnog porijekla, mm, čuli smo neka izvješća da je to u svojevrsnoj pad poziciji, pa me zanima kako ćemo onda napredovati na toj točci i hoćemo li raspraviti nekakav sustav trgovinskih žigova ili nešto slično tome umjesto ovoga, jer to je očito također e, ključno. No čestitila bih e, na onome što ste primjerice postigli e, poglavlje malih i sretnih poduzetnika. To je poglavlje vrlo važno za moj klub i online alati portal bit će ključan za one koji pokušavaju ostvariti nekakve kontakte i svoje proizvode plasirati u SAD-u. Sljedeći govornik. Hvala, pozdravljam ovu priliku za raspravu o transatlantskoj suradnji. Još jednom i drago mi je čuti što postoji konsenzus između Europske unije i SAD-a u tome da ne bi trebalo doći do sporazuma o ranoj žetvi, što je ključno imati na umu osobito s obzirom na dolazeće pred posjete iz SAD-a na visokoj razini, uključujući predsjednika. Sretno sam s izvješćem u obliku u kojem je, međutim ja se sredotečujem na neke druge stvari od onih koje ste već čuli od kolega. Mislim da je važno e, reći u kojoj mjeri su uzete u obzir rezolucije Europskog parlamenta. Za početak rezolucija sama po sebi nije bila savršena, svi su pristali na kompromise, no ja neću odjednom sada pristupiti toj rezoluciji kao nečim što nam je Biblija za daljnji rad. Obično brige i strahove vrlo jasno čujemo u ovom domu, no jedna od najvećih, jedan od najvećih razloga za brigu s moje strane što ne postoji dovoljan broj prilika koje su ovdje iskorištene. Primjerice pristup tržištu, kada govorimo o javnoj nabavi, to je jedan od ključnih naših zahtjeva i moramo biti sigurni da svoje prioritete ne zasjenimo time što ćemo samo povlačiti neke te krute linije stajališta jer je teško raditi na pregovorima kad su s jedne strane zahtjevi vrlo, vrlo visoki, a s druge strane ne postoji prostora za pregovaranje zbog e, toliko velikog broja krutih stavova. Dakle, više bih željela čuti o pristupu tržištu. Sretno sam što se tiče napretka na malim i srednjim e, poduzećima i u tom sektoru i mom sastanku sa Greenpeaceom prošli tjedan spomenuto je pitanje, ne radi se samo o Greenpeaceu nego i drugim nevladnim organizacijama i građanima s kojima razgovaram, da postoji velik razlik za brigu o tome kako što bi zapravo regulatorna suradnja mogla podrazumijevati. Da li bi to na neki način moglo staviti sa strane Europski parlament, zakonodavni proces, nacionalni parlamente i druge demokratske izabrane predstavnike. Dakle, možda bi bilo korisno da se to razjasni, ne samo što znači, što ne znači točno ta točka, već i gdje se trenutno nalazimo u našem pokušaju oblikovanja buduće regulatorne suradnje, odnosno toga kako bi ona mogla izgledati i kako se vi brinete e, za to da europsko pravo e, na regulativu i ostane na snazi. Sljedeći govornik <coughs> Thank you, Bernd. Hvala, Bernd. I ja bih izrazio zadovoljstvo time što možemo eh, raspraviti o trenutnom stanju stvari o ovom pregovaračkom procesu, uzavši u obzir i stajališta parlamenta. Naravno i sami ste rekli, trenutno smo negdje u sredini cijelih pregovora Tako da mnogo od pitanja, i komentara, mm, njime ćemo se zapravo morati pozabaviti kasnije, u lipnju, srpnju ove godine, kada ćemo e, vidjeti sami nacrt teksta TTIP-a. Dakle, kada ćemo moći vidjeti gdje se preciznije nalazimo. No spomenuo bih nekoliko stvari nas bedinu mogući gubici radnih mjesta koje bi mogli biti e, većih razmjera i mogućnost bliske suradnje se u potpunosti ne e, iskorištava. Druga stvar, parlament je zatražio od e, komisije jednu komparativnu dubinsku analizu, studiju za svaku državu članicu i procjenu konkurentnosti europskih sektora i njihovih, odnosno naših pandana u SAD-u sa ciljem projekcija o mogućem povećanju ili smanjenju radnih mjesta u pojedinim sektorima i po pojedinim državama. To ste spomenuli u izvješću, no u tome se baš ne odražava kompletno ovaj zahtjev Europskog parlamenta, jer to je nešto čemu pažnja polaže dosta, javnost polaže dosta pažnje i trebalo bi tu ubrzati E, rad i pojačati inzistiranje na tom pitanju. Druga, sljedeća stvar, imali smo jedno zadnjičko pismo o isključivanju javnih usluga, što se ne spominje u tekstu sporazuma. Dakle, ovo pismo govori o javnim uslugama i u točici 2b7 se spominje da se ne isključuje e, ovakve usluge od općeg e, gospodarskog interesa. Dakle, tu moramo jasno vidjeti gdje se nalazimo u cijelom pitanju e, sektora pružanja usluga, a to se nadovezuje na sporazum TISA. Dakle, trebamo pristupiti tom pitanju detaljno Što se tiče zaštite privatnosti podataka, rezolucija traži da se uključi kao jedna od ključnih točaka jedan sveobuhvatne, sveobuhvatne odredbe temeljene na članku 14. GACA koji u potpunosti prihvaćaju trenutne postojeće buduće oblike zaštite osobnih podataka bez ikakvih uvjeta imajući na umu da sami podaci još nisu na raspolaganju, no svejedno podaci kao roba će biti jedna od tema u pregovorima. Dakle, naglasio bih još samo to da nam tu treba jasno stalište. A u točici 2D2 rezolucija je zatražila punu učinkovitu ratifikaciju provedbu i stupanje na snagu osam temeljnih standarda Međunarodne organizacije rada jer tu se radi zapravo o ključnim međunarodnim sporazumima, a istaknuo bih da je važno gdje se nalazimo i po pitanju tih uvjeta, dakle važnosti držanja, ostanja pri toj točci koja je po nama vrlo važna e, za održivost, e, poglavlje održivog razvoja. I za kraj, parlament je zatražio da se stari sustav ISDS-a zamijeni novim i da se pobrinemo da nadležnost država članica EU bude poštivana i da privatni interesi ne mogu e, potkopavati ciljeve javnih politika. Postoji određeni razvoj e, i kretanje ka novom sistemu, no još uvijek ne postoji jasan odgovor od strane SAD-a, tako da trenutno teško možemo prosuditi e, da li će doći te zamjene sustava SDS-a, hoće li se pojaviti nešto novo ili ćemo se držati onog starog, ali još jedna stvar za nas kao klub, novi sistem koji se predlaže ne rješava dovoljan broj naših briga jer ne želimo samo kozmetičke promjene, već samu logiku u radu ISDS-a. Hvala, tu ću stati. Želim. na svu sreću, eto, ne moram se vraćati na ono što je spomenuto studiju utjecaja i na ono što je Bent rekao obvezujući naravi poglavlja o drživom razvoju. U krajnjoj liniji, kad pogledamo tekst, vidimo zamisli koje su došle iz parlamenta. Ali i izgled kozmetičke promjene mogu dovesti do većih promjena u samom tekstu. Dakle, velik dio teksta lako se promijeni, samo promjenom jedne riječi. Ali što se tiče pitanja poljoprivrede, carinske kvote o kojima smo pregovarali s SAD-om ticat tisuća tona svinjetine i govedine danas smo čuli da se to radi svega, da to predstavlja svega 1 do 2% europskog tržišta. No kao bivši poljoprivrednik mogu reći da ovakvi postoci mogu imati znatno utjecaj na cijene i na dohodak poljoprivrednika. Tako da bismo voljeli čuti nešto više detalja ili potvrdu o tome kako napreduju pregovori vezno starinske carinske kvota i e, zaštita e, svinjogojskog sektora. TISA e, i TTIP i međusobni odnos te dvije stvari. Zanima me na koji način uzimate u obzir rezolucije parlamenta TISI, osobito vezano uz pitanje popisa, uz klauzule o statusu quo ili druge klauzule na temelju čega Europska komisija pregovara. Kako dakle vi doživljavate e, međusobnu povezanost TISA i TTIP-a? I što se ISDS-a tiče za kraj, mm, koliko vidim, za komisiju se ovdje radi o europskoj nadležnosti koja je vezana uz mješovitu narav E, trenutnih rasprava, pa me zanima koje je vaše stajalište, koje je zapravo službeno stajalište Europske komisije ili barem e, kakav je vaš načelni stav o pitanju ISDS-a, e jer ako pregovaramo o iste stvari kao i u slučaju CETE, može doći primjerice do privremenog stupanja na snagu CETE prije nacionalne ratifikacije, jer ratifikacije strane parlamenta, ali ako pogledamo same sporazume, pokazuje se da bi ISDS bio primjenjiv na trogodišnje razdoblje čak i u onim zemljama koje odbiju ratifikaciju. Zemlje koje ne ratificiraju sporazum CETU i dalje bi mogle biti izvedene pred sud od strane pojedinih poduzeća, iako one dakle, odbijaju potpisati taj sporazum. Ako je ovo europska nadležnost, to je stvarno nešto o čemu bismo svi trebali znati. Sljedeći. Hvala vam. Par kratkih komentara. Prvo, pitanja, kako vaša, tako drugih kolega, pokazuju način na koje Europska komisija ne uzima u obzir ono što je izglasao Europski parlament. Dakle, ta stajališta nisu nešto što naši pregovarači u ime Europske unije imaju na umu i to je uzrok ozbiljne zabrinutosti i mislim da zapravo to ide na štetu demokracije. Dakle, vi očekujete da se sporazum dovrši prije kraja Obaminog mandata. Već dugo slušamo o tom brzom rezultatu, ali ja zapravo tome, u to ne vjerujem, a ne mislim da bi odgoda bila loša stvar. Spomenuli ste glasanje o rezoluciji vezano uz ono što čujemo od pojedinih kandidata u predsjedničkoj utrci u SAD-u, jer postoji solidna skepsa s te strane vezano uz cijeli sporazum. Dakle, mislim da moramo vidjeti što američka strana govori nedostatak transparentnosti, utjecaj na radna mjesta, jer odjek toga se pojavlja u Europi i morate, mislim, malo izaći iz svog mjehurića i pogledati kako stvarno stvari stoje. E, Janik je spomenuo miješanu narav ovog sporazuma, to je također važno, radi se i o političkom i o demokratskom pitanju, E, gotovo sigurno se radi o mješovitom sporazumu, pa zašto jednostavno ga ne nazovemo tako i prihvatimo stvari. Ne možemo govoriti o privremenoj provedbi sporazuma prije ratifikacije, jer je to suludo, to jednostavno neće proći. Zanima me što komisija o tome misli i za kraj Čini mi se da komisija ne želi saslušati ono što stalno sluša od nas, a to je pitanje javne nabave. Radi se o temeljnom pitanju kako za Europljane, tako i za Amerikance. Amerikanci imaju 98% otvoreno tržište javne nabave, najveće znači razina otvorenosti, iako Amerikanci žele sačuvati radna mjesta i tržište. I ja komisiji tvrdim da su oni u pravu u tom pristupu. E, bilo bi bolje da se traži reciprocitet u tom smjeru u zaštiti europskog e, sektora malih i srednjih poduzetnika. Hvala, Jude. Ja bih se nadvezala na tvoj komentar, Bernd. Ukoliko komisija ne reagira na odgovarajući način na izvješće Europskog parlamenta, mislim da to nas kao zastupnike stavlja vrlo nezgodan položaj pretpostavljam da bi odgovor, odbor za međunarodnu trgovinu doista bio bijesan da dobije nekakav ovakav, ovakav rezultat, reakciju na svoje zahtjeve. Dakle, trgovinska politika, demokracija i Europski parlament su važni u kontekstu Europskog parlamenta i njihovog našeg nadzora, a komisija će morati reagirati na to na odgovarajući način Moram reći da sam za početak željela reći da što se TTIP-a tiče da je došlo do znatnog napretka vezano uz demokratski nadzor, uz transparentnost, to je sastavni dio našeg izvješća i mislim da se dobro e, radi na tom pitanju transparentnosti. No ovakvo izvješće otežava situaciju jer ukoliko uzmem jedno od ključnih pitanja koje smo imali na odboru INTA, a to je isključivanje javnih usluga, usluga koje su općeg i općeg gospodarskog značaja, e, možemo vidjeti da izvješću komisije stoje da komisija smatra da tradicionalne zadrške vezano uz javne usluge će u potpunosti ispuniti zahtjeve parlamenta. E, mi ne zazivamo stajališta samo kako bismo imali nešto raditi Bez stajališta vezano uz javne usluge su stvari koje do nas dolaze upravo od onih koji se bave, koji rade u tom sektoru i temelje se na pravnim studijima koje sagledavaju utjecaj ovakvog rada e, i pregovaranja o pruženju usluga i potencijalnog utjecaja na e, sistem ISDS-a ili ISDS-a. Amandman koji se ovime bavi u rezoluciju TTIP-u u našem parlamentu bio jednoglasan, što lijepo pokazuje stavišt ovog parlamenta i što je zapravo velik pokazatelj e, jedinstvenosti. Zapravo možemo reći da je to element koji je dobio najširu podršku u cijelom izvješću TTIP-u. No, svejedno, reakcija komisije je mi ne moramo promijeniti ono što radimo u trgovinskim pregovorima. Sve je u redu, nema problema, bavite se nečim drugim. Mi mislimo da postoji problem, a problem će e, biti e, komisijom problem ukoliko se ne promijeni pregovaračka strategija, jer parlament ima pravo stavljanja veta na trgovinske sporazume. I mislim da bi bilo strašno da, da smo vas dobrano napred upozorili da je to problem, problem za javnost, da je to pitanje povjerenja javnosti koje se spomenulo i u drugim odborima, Europskog parlamenta, odboru regiji, ekosoku i tako dalje i to mora dobiti više objašnjenja, pažnje, promjene nego što je slučaj na temelju ovog izvješća. Mislim da napredak e, u radu na transparentnosti i pitanjima demokracije je zapravo važan za povjerenje javnog, za povrat javnog povjerenja u naš rad po pitanjima transparentnosti. I doista voljela bih da od komisije dobijemo nešto više u smislu toga e, kako će u obzir uzeti stajališta zastupnika. Caroline? Hvala lijepa. Ne bih se sada željela duljiti ovu temu, no mislim da vas moram izvjećati o jednom zanimljivom sastanku e, jedne udruge iz SAD-a koja predstavlja sindikate. Bolje sam upoznata sa situacijom u SAD-u. Oni su vrlo pozitivni i žele ostvariti više isto kao i mi evropljani no rekli su nam da su od početka bili mnogo više optimistični što se sada izmijenilo. Zapravo u zadnje vrijeme se nije mnogo toga pokrenulo na bolje i novi prijedlog vezan uz ISDS rečeno nam je da je tako nešto teško prihvatiti Americi, te će zahtijevati E, no, veliku protuuslugu, je li to istinu tako? Čini mi se da idemo u pravom smjeru, no međutim sve to premalo što se do sada dogodilo i spomenuto je već transparentnost, održivost, sve to nije onako kako bismo mi priželjkivali. I vidim da niti američka strana nije baš previše oduševljena. Lijepo, Marija. Hvala lijepa. Ova rezolucija nije Biblija, to ste rekli ispravno, no ona predstavlja veliku političku potporu u parlamentu, to je mislim da bi komisija trebala uključiti niz elemenata koje zahtijevaju političke snage ovdje. U protivnom, čemu to sve služi? Nakon nakon svih ovih pregovora će se glasovati za ili protiv, no zapravo se radi o vrlo ograničenom parlamentarnom procesu. Komisija, parlament i većina dionika sada nas upozoravaju na pitanje malih srednjih poduzeća u ovom sporazumu o slobodnoj trgovini. Nepisano se govori o važnosti malih srednjih poduzeća. Kada pogledamo Sadašnji tekst to poglavlje nije obvezujuće i uzima u obzir neke od naših zabrinutosti, no 60% njemačkih poduzeća je izjavilo da su protiv TTIP-a i nije im dovoljna samo ideologija koja je sadržana u ovom prijedlogu, već govorimo o pravu na regulaciju koja, koja je sadržana, a kada govorimo o e, regulatornoj suradnji i SDS-u s druge strane, se to zapravo to pravo ugrožava pravo na regulaciju. Dobro je deklarirati da postoji pravo na regulaciju, na kako ćemo ga provesti kada vidimo da je ono oslabljeno elementima ovog teksta. Kada govorimo o ekološkim standardima i standardima tržišta rada. Željeli bismo da su oni uključeni u sva poglavlja i da su obvezujući. To sada nije slučaj. Postoji samo jedno poglavlje koje nije obvezujuće, kao što ste vi sada rekli. Imamo pozitivne reakcije i komisija to naglašava, no činjenica je da se ne uzimaju u obzir naši zahtjevi koji su iskazani u našoj rezoluciji. Gospodin Andriju. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja sam među onima koji bi željeli vidjeti više jasnoće u ovom tekstu, u ovom poglavlju. Uvjerava nas se da standardi radnih zakona se ne dovode u pitanje, no ne vidim da se gdje spominju konvencije. Možete li nam to razjasniti? A što se tiče okolišnih standarda, možete li nam i tu razjasniti? Što je zapravo načelo predostrožnosti? Koje je vaše tumačenje tog načela? Što se tiče kulturnih dobara, i poljoprivrednih dobara. Dobili smo zadovoljavajuće objašnjenje. Čuli smo da ne postoji nikakva prijetnja oznakama zemljopisnog podrijetla i da je ostvaren velik napredak u tim poglavljima tijekom pregovora. I da će se vjerojatno pregovori završiti do kraja godine, no još uvijek me brine E, status poglavlja o poljoprivredi. Trebale bi, trebalo bi mi pojašnjenja, faktografska pojašnjenja vezana uz taj konkretni element pregovora. Uskoro će se dogoditi izbori u SAD-u. Hoćemo li nastaviti s ovim pregovorima ne uzimajući u obzir ono što se događa tijekom izborne kampanje u SAD-u, da li uopće uzimamo geopolitičke elemente u obzir tijekom pregovora, sve je to vrlo složeno, posebice ako ne uzimamo u obzir sadašnji američki kontekst. Vi ste na redu. Hvala lijepa. I zahvaljujem zastupnicima na vrlo relevantnim i aktualnim pitanjima učinit ću sve što je moći kako bih odgovorio što, što je moguće više konkretno. No reći ću vam sljedeće. Mi nismo previše zadovoljni u našoj upravi vezano uz napredak po ovim pregovorima. Vi ste zajedno sa vijećem institucija koja nama daje mandat, daje odobrenje i mi smo dovoljno pametni da znamo da vi morate biti na našoj strani u cijelom tog procesa. Ako postoje neka otvorena pitanja na koja vi niste dobili zadovoljavajući odgovor, moramo se uključiti individualno u razgovor s vama kako bismo došli do rješenja. I ono što ste rekli vrlo relevantno. Pregovaramo sa vrlo snažnim trgovinskim partnerom koji je predvodio međunarodnu trgovinu u posljednjih 50 60 godina. To je vrlo težak proces. Neovisno o tome radili se o pitanjima koja su nam vrlo važna, ofenzivno ili definitivno. Mi jesmo usred pregovora, podsjećam vas. I to nije vrlo jednostavno uvijek. Mi smo nepristano u pogonu na sva četiri kotača. Proces nije jednostavan, niti za naše američke kolege, niti za nas. Gospodine predsjedniče odgovorit ću najprije na vaše pitanje o zdravlju, dobrobiti životinja. U SPS poglavlju smo iznijeli vrlo konkretne zahtjeve prema SAD-u, to je javno dostupan prijedlog. Naša gledišta nisu uvijek istovjetna gledištima sad Ako vidi, pogledamo statutorni pristup dobrobiti životinja, to je još jedno od onih pitanja kod kojeg bismo trebali doći do kompromisa, no naš prijedlog smatramo da je usklađen sa pozornošću koju tom pitanju pridaje ne samo ovaj odbor, već i drugi odbori u parlamentu, da se da poštuju standardi SPS-a. E, po tom pitanju bi također vrlo važan i odbor ENVI. Što se tiče članka 14 i privatnosti podataka, jedina obveza koju vam sada mogu reći, ali što uvijek radimo na tekstu naših obveza, je da smo vrlo angažirani kako bismo zaštitili temeljni pristup zaštite privatnosti koji je ugrađen u zakone EU-a e, i što se tiče parlamenta, i što se tiče Lisabonskog ugovora i to kako je definiran i na domaćoj sceni i na razini EU-a. Ono što će proizaći iz ovog procesa u svakom slučaju mora biti usklađeno i sa našim pregovorima sa američkim prijateljima. Što se tiče aspekta zemalja u razvoju i TTIP-a, kada pregovaramo o sporazumu o slobodnoj trgovini, u načelu pregovori se vode između dviju stranki. To je sukladno pravilima VTO-a. No, s druge strane, ono što mi pokušavamo učiniti je učiniti naš regulatorni sustav kompatibilniji i u e, mjeri u kojoj bismo to mogli učiniti moramo zapravo se uskladiti sa višim prosjekom, no e, vezano sa carinskim e, pristavima koji se moraju plaćati prilikom uvoza, sve što je vezano uz nepotrebne regulatorne troškove, u mnogim slučajevima to je tako, Dakle, sve što ćemo mi učiniti u tom području će biti od koristi za zemlje u razvoju. Polazimo od pretpostavke da će taj sporazum biti koristan ne samo SAD e u EU, već i trećim zemljama, uključujući i zemlje u razvoju i naše neovisne studije su također to potvrdile. Što se tiče vašeg pitanja vezano uz podfederalnu razinu, ono zahvaća različite dijelove pregovora, najakutniji je javna nabava. Mnoge preferencije u koje idu u smjeru američkih restrikcija se provode na razini države ili e, na poddržavnoj razini, to je prioriteti za EU i bit će prioriteti za komisiju na sastanku u ponedjeljak sa našim e, kolegom. Također, to će biti područja profesionalnih kvalifikacija u SAD-u, one su regulirane na e, podsaveznoj razini, što znači da kako mi pokušavamo etablirati mehanizme za olakšavanje međusobnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija, to će implicirati da moramo uključiti i podsaveznu razinu SAD-a. Isto se odnosi i na nadzor sektora osiguranja. To se također regulira na podsaveznoj razini u SAD-u. I kako ćemo nastaviti sa određivanjem europskih prioriteta u financijskom sektoru, regulatorne naravi, e, pomno ćemo paziti i na tu e, podsaveznu razinu. Postavili ste vrlo legitimno pitanje o provedbi poglavlja vezanom vezanih uz tržište rada i zaštitu okoliša. Kada pogledamo prošle trgovinske sporazume sa SAD-om, SAD se obvezala na području zaštita okoliša i tržišta rada, uključujući određene sankcije. E, mi smo učinili naše obveze provedive u smislu ISDS-a, no nisu primjenjive i na financijske, odnosno trgovinske sankcije. Naš pristup tijekom pregovora za sada je sljedeći. Želimo se najprije dogovoriti s Amerikancima vezano uz to koju vrstu obveza želimo elaborirati na području tržišta rada i zaštite okoliša, jer za sada u ovom stadiju moramo biti oprezni e, i što za jedan sporazum 21. stoljeća to može značiti u smislu vrijednosti koje nadila za otvaranje tržišta. I kada uspostavimo tu platformu zajedno sa našim kolegama iz SAD-a, tada ćemo moći zajednički odlučiti koji model bi bio najučinkovitiji kako bismo osigurali punu sukladnost. Što se tiče vašeg pitanja o parlamentarnoj dimenziji, nakon TTIP-a. Jednom kada TTIP bude ratificiran, odgovor je naravno da bismo mi željeli da ova kuća bude u cijelosti uključena u određivanje prioriteta, to se odnosi i na američku stranu, također i određivanje svih ciljeva transatlantske suradnje. Jasno je da putem TTIP-a ne namjeravamo stvarati mehanizme za donošenje odluka koji bi omogućili donošenje odluka koje inače e, ne bi donijeli parlament ili vijeće. Tamo gdje će se ti postupci primjenjivati, primjenjivat će se i na sve pristupe koje ćemo dogovoriti sa Amerikancima u okviru TTIP-a. Nadam se da se time ublažio vaše zabrinutosti. To bi nam bilo vrlo važno. Gospođi McClark, vezano uz ambicije, da, mi bismo željeli zadržati ambicije, no ne želim vam kriti da trenutno smo došli do najtežeg dijela pregovora, a to je pristup tržištu. Pokušavamo probiti put vezano uz javnu nabavu, usluge, poljoprivredu, e, sve najbitnije sastavnice konačnog sporazuma. No ono što smo sada učinili, i to mislim da javnost zna je da smo odredili da pregovori o posljednjih 3% carinskih linija, to je najosjetljiviji dio poljoprivrednog programa za uvoz, smo, to smo odgodili za posljednji stadij pregovora. Do sada ne pregovaramo o tome. E, svi vi koji ste nas pitali da li već govorimo o E, količinama tarifnih carinskih kvota? Odgovor je ne, za sada ne, jer to je nešto što smo odgodili za posljednji stadi pregovora. E, također vam ne želim kriti da napredak na području javne nabave je bio vrlo težak tijekom posljednjih mjeseci. Moramo prevladati niz prepreka prije što ćemo biti u poziciji započeti sa posljednjim stadijem pregovora. Amerikanci su predložili da bismo mogli započeti s time tijekom ljeta, ako do tada obuhvatimo sva područja pregovora. Pitanje javne nabave. Došli smo do sredine i pokušavamo utvrditi kako bismo uspješno mogli zaključiti srednji stadij prije što dođemo do konačnog stadija vezanog uz javnu nabavu i o tome ćemo razgovarati u petak. Što se tiče regulatorne suradnje, i na koji način ćemo ostaviti po strani ovu kuću. Gospodine Šulc, pitanje učinka TTIP-a na radna mjesta. Trgovinski sporazumi uvijek imaju učinak na radna mjesta u oba smjera. Neki sektori ih dobiju, neki ih izgube. Naravno, ekonomska učinkovitost vezana uz trgovinsku liberalizaciju je uvijek e, neto korist. No, nadam se da ćemo u tijekom sljedećih šest tjedana izvijestiti javnost putem prijevremenog izvješća Nizozemsko predsjedništvo radi na tome. To će biti neovisno izvješće koje ćemo podnijeti i ovoj kući otprilike u roku od sljedećih 6-7 tjedana. Što se tiče javnih usluga, ako nitko ne, neka nitko ne kaže da smo zadovoljni time, mi smo uložili mnogo napora u ovo u protekloj godini. Postoji javna izjava povjerenika o kojoj se mukotopno pregovorilo sa, pregovaralo sa američkom stranom, uveli smo tri vatrogasna zida za sektor javnih usluga u naše prijedloge koje smo podnijeli SAD-u. Postoji li široka potpora aktivnostima što se tiče vladinih institucija, odnosno u prilogu dva rezervacija vezanih naših vezanih uz javne usluge. To je prilično široko. U svakom slučaju rado ću vam ponuditi daljnje razgovore sa našim stručnjacima, jer vidim da vas nismo za sada još uvjerili, a moramo vas uvjeriti da je pravna narav javnih usluga na prihvatljivoj razini, posebno u kontekstu naših ograda. Naravno, TTIP će sadržavati 2000 stranica pravnog teksta. Pravni tekst će definirati mjeru zaštite tih sektora, no koliko ja znam, nisu do sada postojali nikakvi sporovi na razini VTO vezano uz javne usluge i Amerikanci mi vrlo jasno smo rekli da ne želimo da putem TTIP-a ograničimo politički prostor vladama da uvode javne usluge u nekom kasnijem stadiju. Uz sam znanju ovo što je rekla gospođa Šulsa vezano za privatnost i konvencije ILO-a i ovaj sustav e, ulagačkih tribunala. Mislim da se ne slažemo što se tiče tih ulagačkih sudišta. Mi zaista mislimo da se radi o pravnom postupku koji može e, položiti taj test e, političkog nadzora jer je transparentan, nepristran i u skladu je sa e, sličnim postupcima koji se vode pred VTO-om ili pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Već 20 godina radimo sa svjetskom trgovinskom organizacijom kao što ste saznali iz razmjene to jest rasprave sa gospodinom Brownom, e, mislim da ste mogli saznati da što se tiče e, uspjeha e, u tom rješavanju sporova smo uspješniji od drugih. Evo sada mislim da moramo prijeći na engleski, tako da to neće biti problema. Hvala na prijevodu i možete nastaviti, ali bez prijevoda. For beef and pork, we're not there yet. Uh, that is clearly endgame